Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća što ste vodili ove i čitav niz drugih rasprava tijekom popodneva. Zahvaljujem povjerenice Malstrom i svima vam zahvaljujem na ovoj raspravi, drage kolege. Sutra započinjemo u 8.30 i želim vam svima ugodan kraj večeri. Hvala lijepa.